Započinjem s najavom. Jučer je predsjednik najavio tumačenje članaka 156. 157. stavka 1. i 195. stavka 3. pravilnika Europskog parlamenta koje je predložio odbor za ustavna pitanja. S obzirom da nije e, u uložen nikakav prigovor prema unutrašnjem pravilniku članku 201. To se smatra usvojenim. Još jednom e, priopćenje nadležne francuske vijaje.